Dami Dame i gospodo, dragi kolegice i kolege, nastavljamo s našom sjednicom. Dakle, glasat ćemo, ali prije nego što dođemo do glasanja. I imam, tri želio bih vam još nešto reći. Od frakcije pučana sam dobio da, da se e, de Pons imenuje u odbor proračuna umjesto gospodina Carlosa Iturgija. Da li je netko protiv toga? Ako nema prigovora, onda time e, potvrđujemo ovo imenovanje. Dame i gospodo, sada dolazimo do glasanja vezano uz radni program komisije za 2016 zajednički prijedlog za rezoluciju